ovime završavamo e, govore od jedne minute. Sljedeća e, sjednica će se održati sutra od 9 sati. E, pitanja imate na našoj web stranici.